chers collègues j'ai maintenant le grand honneur et plaisir Uvaženi kolege, doista mi je zadovoljstvo pozdraviti glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, gospodina Antonija Guterreša. Vaše imenovanje je povijesni događaj. Vi ste prvi građanin Europske unije koji je bio na nizu pozicija, uključivši i ovu, a posebice ovu, i naše organizacije temelje se na istim vrijednostima i istim ciljevima, a to je promicati mir i prosperitet zahvaljujući multilateralnoj suradnji. I danas više nego ikada moramo zajednički djelovati kako bismo ispunili očekivanja naših građana i donijeli konkretne rezultate. Moramo se suočiti sa globalnim izazovima, sukobima, terorizmom, radikalizacijom, upravljanjem migratornim tokovima, ali i klimatskim promjenama, siromaštvom, nezaposlenošću. Naši građani očekuju da Europa bude više prisutna i učinkovita na globalnoj sceni. Ne možemo nastaviti biti svjedoci bombardiranju u Siriji, gladi u Africi i tisućama e, ljudima koji umiru u pustnjama i na moru u Mediteranu, trgovini ljudima i djecom i samo gledati kako se krše ljudska prava sve više i više. Demokracija se povlači u nekim zemljama kao što su Venezuela i Turska, a e, vjerske manjine e, sve više podliježu progonu. Jučer smo e, razgovarali o Africi sa predsjednikom Afričke unije, s gospodinom Musafakom. I želim još jednom ponoviti činjenicu da je Afrika prioritet za Europsku uniju. Upravo zato moramo jačati trilateralnu suradnju između UN-a, Europske unije i Afričke unije a posebice u pogledu prevencije i brze reakcije na krize i sukobe. Moramo pronaći politička rješenja zajedno za sukobe u Siriji, Libiji i Jemenu, te također moramo ujediniti snage kako bismo se suprotstavili Daješu. Moramo braniti dostojanstvo svih e, ljudi i dati budućim generacijama povjerenje i vjeru i ispuniti agendu za 2030. kako bismo ispunili ciljeve održivog razvoja. Glede svih tih izazova, glavni tajniče, um, budite uvjereni da je vaša agenda i naša agenda. I ovime vam predajem riječ, izvolite.